bio o e ENF-u što se tiče 137 članka dobila sam zahtjev za izvješće EXO-a o digitalnom jazu. E, ako se ne dostigne ta 24 sata minimalni prag, smatrat će se da je to odobrene, inače će se zahtjev staviti na glasovanje.